Dear members and colleagues, uh, either in the room here or on remote connection, welcome back to the budget. Dragi zastupnici kolege i e, pozdravljam vas, bez obzira jeste li prisutni e, fizički ili ste e, prisutni na daljinu. Pozdravljam povjerenika Hana. Mi ćemo raspravljati o prijedlozima proračuna i o E, izmijenjenim proračunima. Podijelit ćemo naš rad na dva dijela. Najprije ćemo govoriti o prijedlogu proračuna za 2021. Najprije će riječ dobiti povjerenik, a nakon toga izvjestelji i izvjestelji u sjeni. Primjenit ćemo način postavljanja pitanja koje zove ping-pong, pitanje pa odgovor. E, e, će 2021 godina trebala bi biti prva godina višegodišnjeg financijskog okvira. Međutim, budući da još nema političkog dogovora oko toga u vijeću, politički smo pomalo u fazi tapkanja u mraku. I za slučaj da ne dođe do dogovora, e, parlament mora dati pristanak, kako se to obično kaže, i e, Mislim da možemo reći e, da kasnimo i što se tiče te kašnjenja moramo apsolutno zaštititi korisnike europskih fondova. Iz tog razloga je parlament već davno zatražio da se napravi e, plan za nenadane situacije e, kako se programi ne bi doveli u pitanje. U sljedećim tjednima i mjesecima bit će vrlo intenzivno. Parlament <clears throat> naravno očekuje da dođe do stvarnih pregovora o proračunu za 2021. E, za plan oporavka i očekuje e, punu e, potporu komisije u tom procesu. Smatramo da je to evidentno. Povjereniče, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjedavajući, hvala izvjestiteljima, zastupnicima koji su u dvorani, ali i onima koji su negdje drugdje u Europi. Hvala vam za mogućnost da ste mi dali da vam predložim nacrt proračuna za 2020. i 2021. godinu. Za sada se radi o samo procjenama e, i e, prijedlog proračuna zapravo se može nazvati takvim tek kad se prevede na sve službene jezike Europske unije, što očekujemo da će biti slučaj krajem srpnja. E, ja ću, e, sutra ćemo dati objave o tome, ali ja najprije želim informirati parlament. Zahvaljujem moje ekipe, ali i drugim ekipama jer smo bili suočeni s izuzetnim vremenskom stiskom. Obično za takav proračun pripremamo e, dva do tri mjeseca koji se temelji na već jednom prijedlogu proračuna i postojećem VFO-u, ali ovog puta kao što je rekao predsjedatelj, mi smo zaista tapkali u mraku jer smo e, morali čenuti s pripremom e, ovoga natrta proračuna. Radili smo dakle jako brzo, ali uspjeli smo to načiniti na vrijeme. Zašto na vrijeme? Jer zakonski imamo obvezu da do kraja lipnja predstavimo taj prijedlog proračuna. Ovaj prijedlog je vezan za e, preinačen e, prijedlog VFO-a i e, prijedlog da se obnova VFO-a podstakne i bit će mi drago da vam što smo vam to već mogli predstaviti krajem prošlog mjeseca. Pandemija koronavirusa je naravno narušila ritam naših života, a također su se promijenili i neka mišljenja o ekonomskim aktivnostima i javnoj e, potrošnji. I sada je potrebno dati smjernice i zaista iz te krize treba izaći nešto stvarno europsko. I prošlog mjeseca prijedlozi su zaista bili povijesni prirodi. Odmaknuti se od pandemije i omogućiti našem društvu da krene u budućnost sljedeće e, generacije trebaju e, dobiti 750 milijardi eura, odnosno 809 milijardi prema sadašnjim e, cijenama. Veliki dio ići će za djelatnosti koje će se izvršiti odmah kako bi se ljudima pomoglo i kako bi se oporavilo gospodarstvo. 2021. će trebati se graditi na tome. Nakon mjera iz 2020. godine, 2021. mora biti godina oporavka, a prije taj nacrt proračuna će dati novi poticaj tome. Trebamo imati novu jasnu proračunsku strukturu koja pokazuje na eh, to u što će se trošiti s velikim stupnjem transparentnosti tako da će svi moći lakše shvatiti proračun. To neće biti privilegija samo stručnjaka da zna koliko trošimo na istraživanje. Svaki će europski građanin moći da tu svotu lako pronaći. Što se tiče eh, to e, izmjena proračuna naš prvi prioritet je da se oporavimo od pandemije, a istovremeno želimo pravednu tranziciju u Europski zeleni plan. Radi se ovdje naravno i o tome da se ostvari digitalna tranzicija koja ne može čekati. Moramo na e, pravičan način ukrotiti s snagu koju ima digitalizacije. I e, Europa mora imati mjesto koje tu pripada u svijetu. A sljedeći slajd mi se čini vrlo važnim. Iako su ova slova mala koja prikazuju brojke, ali radi se o značajnim velikim brojkama. Komisija predlaže 378 milijardi eura koji će 2021. biti na raspolaganju putem europskog proračuna, uključujući i doprinos iz programa Sljedeća generacija EU, uključujući i 133 milijarde eura koji će se dati u obliku zajmova državama članicama. To su izuzetne svote proračuna za Europsku uniju. Međutim, mi živimo u izvanrednim vremenima. E, prijedlog e, proračuna za 2021. godinu sadržava e, gotovo 167 milijardi eura u obvezama i 168 milijardi eura u preuzetim obvezama za plaćanje dodatnih 211 milijardi eura iz vanjskih e, prihoda za sljedeću generaciju EU bi se putem proračuna e, ulilo u već e, etablirane programe. Na taj način provedba bi tekla brzo, a omogućilo bi parlamentarni nadzor plaćanje iz sljedeće generacije EU će uslijediti i treba vidjeti koliko će brzo države članice biti u mogućnosti provoditi planove oporavka i otpornosti. Ovdje vam želim isustrirati vrlo važan aspekt našeg prijedloga sa sljedećom generacijom EU neto bilanca poboljšava se za svaku državu članicu. Bilo da su e, neto e, platiše one koje će manje izdvajati 2021. godine nego li 2020. godine, a korisnice će primiti više 2021. godine nego li 2020. godine a ako e, se donese odluka koja se temelji na prijedlogu komisije i koje jako podrži Europski parlament, da se koriste vlastita sredstva Europske unije za buduća plaćanja, odnosno vraćanje sredstava, neće se to e, ponovno okrenuti e, put u vidu toga da će države članice morati plaćati veća izdvajanja. Dakle, to je dobar prijedlog koji ovdje e, želi učiniti ono što je potrebno državama članicama i mi smo e, spremni e, da se dakle bavimo tim pitanjima, i javnim proračunima kako bi opterećenja za proračune u budućnosti bile manja. I to su zaista poruke koje vas molim da prodate kod kuće. Zajedno smo jači. Ove slajd ne možete lako vidjeti, e, međutim ovdje je prikazan kako izgleda za svaki naslov nacrt proračuna za 2021. godine. Plavom e, su, vidimo, preuzete obveze. E, naslov e, prvi, uglavnom posvećen jedinstvenom tržištu, digitalnoj inovaciji, svemirskom programu Obzor Europe će povećati izdvajanja za istraživanje na planu zdravstva i klime Novi instrument se predlaže za potporu Europskog fonda za strateška ulaganja i također pridonijeti e, dobrim e, e, tvrtkama. Kroz Enhance EU ćemo se usmjeriti strateškoj ekonomiji Europi. Naslov 2, podjenja 2 podnaslova, modernizirana kohezija i politike regionalnog razvoja, ali isto tako oporavake i e, žarišta otpora i e, to e, će trošak biti za sljedeću e, generaciju EU, to je uključeno. A također će tu e, iz EU, React EU biti također i sredstva za krizu. Zatim sljedeći naslov, Europski fond za E, poljoprivredu koje su poznati pod naslovom prvi i drugi stup koji će se nastaviti 2021. E, godine. Ovo je takozvani prijelazni aranžman za 2021. godinu koji je zapravo nastavak VFO-a 2014. 2020. godine i trebao bi se naći u sljedećem VFO-u. Ali e, Mm, sljedeća generacija za ruralni razvoj će krenuti tek 2022. što je negativna strana ovog prijelaznog aranžmana. Doći će i do povećanja sredstava za program LIFE, a također 8 dodatnih milijardi e, će se tu naći e, kao dio E, e, kao e, novog naroštaja EU. tu ćemo doći do onih 25% izdvajanja za ekologiju i klimu. Kroz sedmogodišnje razdoblje cilj ostaje da barem 25% rashoda bude relevantno za klimu. Sljedeći naslov nastavlja potporu e, politikama za upravljanje granicama, sigurnost e, i obrana e, i otpornost u okviru koje ima jedan novi program koji je puno veći od prethodnog programa, iako su proračunska sredstva ograničena. Ali sljedeća generacija EU ima E, značajna sredstva koja su izvanjena. Naslov e, šesti, susjedstvo i svijet, i jako se povećava e, je djelomično se tu uključuje i financiranje koje je ranije bilo u Europskom fondu za razvoj. To ćemo ojačati iz prihoda od sljedeće generacije EU. Prijedlog od 27. svibnja ovdje. Nastavljamo osim nekih tehničkih prilagodbi i e, za neke programe koje bi u protivnom bile itekako skresani, prvenstveno na planu pravne države. Predlažemo dakle da ostanemo na prijedlozima VFO 2018. godine, primjerice za socijalni dijalog, komunikacije s građanima i tako dalje. I na kraju što se tiče administrativnih troškova, komisija traži zadovoljavajuće financiranje za sve institucije, za mirovine i za europske škole. Ovdje je još jedna tabela gdje vidite još ključnih programa koji se putem sljedeće generacije EU e, dobiti značajna sredstva tu će se usmjeriti na davanje potpore državama članicama i također e, putem instrumenta za otpornost i oporavak e, bit će e, mnogi druge stvari uključene, uključujući i humanitarnu pomoć i e, to bi trebalo biti od 2022. godine i e, nadamo se da ćemo moći tu staviti i dio za ruralni razvoj. E, također, osim sredstava za godišnje proračunskih sredstava, tu ćemo vidjeti kako će se sredstva primjenjivati vezano dodatno u odnosu na godišnji proračun a također treba vidjeti kako će se to provoditi e, za vrijeme izvedbe programa sljedeće generacije EU. E, tu ima puno e, opreznog pristupa za 2020. 2021. godinu. Zašto? Zato što naslovi i opis proračunskih naslova nisu izravno ni za prethodni VFO i stoga je teško usporediti ta dva VFO-a. Prvo, statistički učinak, zato što je Ujedinjena kraljevina napusta Europsku uniju, e, ima e, usporenije su preuzete obveze, ali to ne znači kresanje proračunskih sredstava. Sljedeća generacija EU e, napravljena je kroz profilirane programe i struktura VFO-a se promijenila kroz neke sasvim nove programe i bit će ih teško usporediti, a integracija e, i potrebe za nacionalnom suradnjom e, su e, također ojačale proračun tog instrumenta. Ono što je također važno reći jest da e, sve ukupna plaćanja se povećavaju u odnosu na 2020. godinu i e, izdvaja se dovoljno proračunskih sredstava e, da se ispune obveze. Mjere iz 2020. godine, naročito one koje se odnose na koheziju, tu je cilj bio da se brzo eh, da novac i očekujemo dakle brže isplate eh, vezano za eh, kohezijski program koji se sada završava zahvaljujući dakle tim mjerama. E, zašto? Jer ako se usporedi situacija između 2020. i 2021. godine, 2021. godine razlika između proračunskih <clears throat> dakle preuzetih obveza i e, obveza plaćanja i nije e, velika. A vidjet ćemo danas i u izmjeni smjeni nacrta proračuna situaciju. Zaključno možemo reći da e, kasnimo, puno kasnimo, a ne malo, i prema tome potrebno je imati brzi dogovor za VFO. Nije zbog ove, za ovu situaciju kriv Europski parlament, nimalo nije kriv. A, a u svakom slučaju važno je da e, se e, brzo usvoji i glatko taj proračun. Računam na vašu daljnju suradnju. Mislim da je na nama da radimo u interesu Europske unije i njezinog oporavka i ovo što smo sada predstavili koje je dakle svedeno na godišnji proračun vezano je i za sadašnju krizu, ali isto tako da nastavimo s dogovorenim proračunskim prioritetima, uključujući i digitalne. Eh, hvala lijepa na ovome izlaganju i ako smijem jedan komentar, 2021. godine bit će više sredstava u eh, eh, nove generaciji EU nego li u samom proračunu kao takvom, razlika od 50 milijardi. E, to već zahtjeva ex ante nadzor proračunskih e, nadležnih tijela. Sada ću predati riječ izvjestiteljima. Najbolji je glavni izvjestitelj za opći proračun za 2021 I rekao sam da ćemo imati pitanje, odgovor, pitanje, odgovor. Gospodine Leruturu, daću vam pet minuta za intervenciju i za odgovor nakon povjerenika. Izvolite. Hvala lijepa, hvala povjereniče što ste došli na naš sastanak. koji je vrlo važan proračun. Ja danas govorim cijelog parlamenta jer smo velikom većinom izglasali u svim klubovima zastupnika naše stavove. E, zanima me kolika koji je iznos tog proračuna. To je prvi proračun VFO-a. E, orijentacije su vrlo jasne, zaštita e, ekonomije, zaštita poduzeća, zaštita planeta i isto tako oporavak nakon covid -a. E, tu je i metoda i vremenski raspored sasvim e, drugačiji od sljedeće generacije EU, ali parlament zaista želi igrati svoju ulogu kako bi bio glas građana u ovoj pregovori. E, Johan je to rekao. E, plaćanja koja će iz tog je EU neće go sudjelovati u nadzoru tih pregovora, ali parlament to ne želi dopustiti mi želimo nadzirati pregovore o e, s tim dijelovima proračuna. Nadalje, što se tiče pregovora za slučaj da se države članice ne slože ako ne dođe do ratifikacije ili se parlament ne složi, ako ne budemo imali dovoljno vlastitih sredstava, mi nećemo moći prihvatiti osrednji proračun što ćemo onda moći napraviti kako bismo od siječnja 2021. godine mogli financirati sve programe. E, traži se takav plan za nenadanu situaciju, da imamo takvu priječuvu i zaista svi želimo da na vrijeme dođe do dogovora, idemo ambiciozni plan, ali kao odgovorne osobe moramo se pripremiti za slučaj da do toga ne dođe. Rekli ste također da je ovaj proračun odgovor na krizu. Naš prioritet su radna mjesta. Kada Nikola Schmidt i Ursula von der Leyen su rekli prošlog tjedna da su zapošljavanje i zapošljavanje mladih prioriteti, ali nas zanima koliko se sredstava izdvaja, ne samo za upošljavanje mladih, nego i za oni koji su manje mladi, koliko će se sredstava staviti na raspolaganje sljedeće godine. Program Sure je tu i hvala mm, svim povjerenicima i komisiji što je na tome radila, program Šur će uskoro početi. Da li ćemo 2021. godine raditi na istim pravnim pravnim temeljima ili ćemo e, raditi drugačije. E, povjerenik Schmidt i gospođa von der Leyen su dakle o tome govorili. Što se tiče e, zaštite klime, jučer je u Sibiru bilo 38 stupnjeva Celzijusa. To je dokaz da su klimatske promjene prisutne. Rekli ste da 25% sljedećeg proračuna želite izdvojiti <clears throat> za klimu. Europski parlament i svi njegovi klubovi zastupnika žele da se ide korak dalje i želimo da sljedeće godine se 30% proračuna izdvoji za zaštitu e, klime. 14. E, siječnja Europska komisija rekla da ako želimo E, uspjeti u zelenom planu, treba će i javne i sredstva i privatna sredstva da se izvoje 400 tisuća, e, milijuna eura. E, isto tako treba će imati vlastita sredstva, a sve to nećemo ostvariti ako ne razvijemo vlastita sredstva. Iz tog razloga Europski parlament u različitim vrstama pregovora stalno podsjeta da želi značajno napredovati po pitanju vlastitih sredstava i da želi ambiciozni i dugoročan proračun. Još nešto važno, i Franz Timmermans i gospođa von der Leyen rekli su e, da će imati značajne prioritete Europske komisije, među njima i izolaciju u zgrada. To je važno i za obitelji koje će manje izdvajati za grijanje, ali isto tako to je važno i za zaštitu klime. Zanima me kako će ambiciozan program u tom smislu se izgledati konkretno. O kojim se financijskim sredstvima radi, da li se već koriste pravni temelji i e, koji možete nam nešto više reći o tome. I što se tiče e, kamate, dakle za servisiranje duga, ako Europa ima 750 e, milijardi duga, treba će od sljedeće godine se početi plaćati kamate. I dakle, kamate će se morati početi plaćati od sljedeće godine. E, sama glavnica možda kasnije. Dakle, e, morat ćemo imati dakle, vlastita sredstva, to je način da se plaćaju kamate, a da se pri tome ne e, opterete više države članice. Isto tako što se tiče novog naziva, nove nomenklature na kojoj radi komisija, e, važno je da ona bude jednostavnija, ali važno bi bilo i da parlament može bolje kontrolirati proračun. Parlament bi htio u potpunosti igrati svoju ulogu demokratske kontrole, da tako možemo kroz takve nazivlje e, raditi e, na tome. Gospodine Rutiru, vi ste govorili šest minuta. E, važno je da svatko bude imao priliku javiti se za riječ, a ne možemo ostati ovdje do ponoći. Nažalost, ne mogu dati riječ povjereniku, jer e, veliki je broj kolega želi uzeti riječ. Oprostite, e, nadam se da će povjerenik moći odgovoriti svima, uključujući i izvjestitelju. Oprostite. Hvala vama, hvala vama na podršci koju ste nam pružili u smjernicama koje su donesene prošli tjedan. koje dobri dijelom održavaju naše vlastite e, ideje oko toga i u vezi toga i moramo vidjeti kako ćemo zajedno moći raditi na postizanju zajedničkih ciljeva. Što se tiče plana za nepredviđene situacije, pa ako se ne dogovorimo, ja mogu samo ponoviti to što sam e, već govorio, nekih 7-8 mjeseci kako sam stupio na ovu dužnost, e, mislim na višegodišnji financijski okvir i na proračun. Da, kasnimo, ali e, sad imamo jasan datum od predsjednika vijeća za sljedeći sastanak na vrhu vijeća i nadam se da će, to, da će se to vijeće dobro pripremiti. Ovo je povijesni zadatak i možda ćemo po prvi put moći postići dogovor na jednom jednom sastanku. I smatram da se prije svega sad trebamo usredotočiti na to. Što se tiče inicijativa za zapošljavanje, pa, ima mnogo inicijativa, Europski socijalni fond, pa i, i djelomično React EU, ali i, i, i instrument za oporavak i za otpornost. To ovisi o prijedlozima zemalja članica na osnovi njihovih programa za reforme i, i na osnovi preporuka u okviru europskog semestra. Znači imamo dosta prijedloga, e, stane ih još i zamolio bih danas zemlje članice da pripreme svoje prijedloge jer što se tiče potrebne uredbe, pa zemlje članice bi imale 18 mjeseci vremena da iznesu prijedloge e, reformi i morali bismo brže djelovati želimo li uspješno odgovoriti na krizu. Pa možemo već danas početi kako bismo bili spremni kad, kad je sve spremno, pravno gledano. I onda bi se novac mogao podijeliti prema potrebama. Što se tiče pitanja e, klime, pa predložili smo jedno povećanje, to se odražava i u ovom prijedlogu, glede fonda za pravednu tranziciju Eh, ako se radi o izolaciji, izoliranje nekretnina. Pa prije osam godina kad sam ja bio nadležan za strukturne fondove, kad smo onda mm, spremali sadašnji višegodišnji financijski okvir, smo to pripremili i uveli smo minimalni udio novca koji se treba utrošiti za štednju energije i mjere za povećanu štednju energije radilo se o 20% i dobro zemlje članice su na kraju pristale na znatno više od 20%. Znači, e, tu ne počinjemo od početka, no možemo učiniti još više izoliranje e, nekretnina e, je svakako dobar primjer i, i, to jako dobro e, zna. Tu se može stvoriti mnogo radnih mjesta, pogotovo e, u srednjim i malim poduzećima, ako se moraju mijenjati okviri prozora, na primjer. To zahtjeva puno radne snage, tako da je jako dobro. Što se tiče vlastitih resursa, ja se u potpunosti slažem s vama vlastitih sredstava. E, ja svakako želim da, da se to čim prije ostvari. Plaćanje kamata za to imamo u, u naslovu drugom već posebni odlomak. Posebni, Gospodin Šestel, pet minuta, pa ćemo vidjeti koliko će ostati vremena za odgovore. Hvala lijepa, pokušat ću govoriti malo kraće kako bih nadoknadio e, što je govorio Pierre malo dulje, ali on je bio vrlo, vrlo zanimljiv. Hvala povjereniku koji nam je na vrlo zanimljiv način izložio glavne crte e, nacrta proračuna za 2021. godinu. Dakle, to sve kreće sa e, prijedlozima godišnjeg proračuna. Što se tiče drugih institucija, to je onaj dio izvješća za koji sam ja odgovoran, e, moramo dakle to pratiti e, vrlo pažljivo, ali institucije također imaju administrativnu neovisnost. Dobili smo dakle predviđanja za e, rashode za sljedeće proračunsko razdoblje. E, dakle, želimo više ozelenjavanja, to je naravno nešto što građani očekuju, ali također tu se radi u komunikaciji o više višegodišnjem e, proračunu i e, mnogo drugoga. Mi ćemo moći glasati dakle o proračunu, općem proračunu koji će biti realan, koji će biti učinkovit i koji će omogućiti Europskoj uniji da se nosi s budućim krizama, krizama poput epidemije e, COVID-19. Mi kao zastupnici moramo dati e, jasan politički znak jedinstva za značajan i velik proračun kako bismo odgovorili na očekivanje naših građana o klimi, o mladosti, o novom gospodarstvu. Kao što je rekao kolega Pierre Larotoru, e, mi želimo se višegodišnjem financijskom okviru E, i uz vlastita sredstva omogućiti da se zeleni plan ostvari, e, ravnopravnost, digitalna tranzicija kao i pravedno je porezi, a ne smijemo to činiti na uštrb niti na novu zajedničkoj poljoprivrednoj politici koja će biti zelenija. I e, toliko par riječi, vrlo kratko. Gospodine povjereniče, e, dobro nastavljamo s e, izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Resler za EPP. Gospodin Resler, jeste li na vezi? Ako ne, nastavljamo s gospodinom Torvalcom. Resler, can you please press... E, gospodine Ressler, molim vas da pritisnete dugme speak. Maybe we should go to Mr. Torvalds. Pa možda da nastavimo s gospodinom Torvaldsom, pa ćemo se onda vratiti gospodinu Resleru. Gospodine Torvalds, renew. We can go further down the list. Idemo dalje. Gospođa Laport ide. I should have given Monsieur Laroutourou 15 uh, minutes. Ja, mogao sam dati gospodinu... Trebao sam gospodinu Laroutourou dati 15 minuta za govor. Madame Laporte, can you please press the speak button? button? Si, si, si, si, moi je suis là. Vous, vous... Tu sam, da li me čujete? Izvolite. Hvala lijepa, hvala povjereniku. Moje pitanje vezano je za konkretnu uspostavu budućeg duga. Kao što znate, e, Europska unija i komisija e, koje e, uzimaju kredit, to je premijera, jer tako što nije predviđeno u europskim ugovorima. Da li je namjeravate osnovati odgovarajuću službu s obzirom na ovu hitnu situaciju? Sasvim sigurno će se obratiti e, poslovnim bankama koji imaju iskustva izdavanja obveznica i ako tako postupite, to trebate napraviti na europskoj razini. E, tražilo se da se e, nadzire situacija s bankama. Zanima me kako ćete servisirati budući dug. Hvala. E, gospodine povjereniče, da, gospođa Laport, pretpostavljam da ona misli na strukturu vlastitih sredstava, pa prvo se trebaju dogovoriti vijeće Europski parlament o proračunu, a i onda o tome e, koliko žele pozajmiti na tržištu kapitala i onda se trebamo dogovoriti o otplatama i to se treba raditi paralelno. Smatram da se treba donijeti odluka čim prije o potrebnim vlastitim resursima, vlastitim sredstvima. E, tu je parlament vrlo jasan i mi također E, imamo dva razloga zašto smo za vlastita sredstva. Kao prvo, kao prvo je jasno da nam treba više vlastitih sredstava, ali osim toga nam sad treba kako bismo mogli financirati otplate. Ali takvu odluku možemo donijeti tek kad znamo kako izgledaju potrebe kao prvo, kao drugo. E, u prezentaciji višegodišnjeg financijskog okvira smo također predstavili četiri mogućnosti glede vlastitih sredstava. Taj popis nije iscrpan, e, postoje tu i druge mogućnosti. Odakle bismo mogli dobiti vlastita sredstva i ja se u potpunosti slažem sa izvjestiteljem ovime se ne smije tereti teretiti e, porezne obveznike. I ovo treba imati jasnu evropsku dodanu vrijednost i treba se povezati s našim političkim prioritetima. E, mislim na klimatsku situaciju, ali također da osiguramo veću poreznu pravednost. Znači, mi smo iznijeli naš prijedlog i sad se trebamo dogovoriti o, količini, o otplatama i da se dogovorimo kako ćemo financirati otplate. Najvjerojatnije vlastitim sredstvima, ali to kojim. E, to su sad sljedeći koraci. Hvala vam, gospodine povjereniče, gospodine Resler. Jeste li tu? Možda ne onda gospodin Kormo, izvolite. Oui, merci monsieur le président. Bonjour monsieur le commissaire. Merci. Hvala lijepa, hvala povjereniče i hvala našem izvjestitelju gospodinu Laruturu koji je e, vrlo e, jasno napravio izvješće. Mi smo ujedljeni u toj diskusiji koju ćemo voditi. Insistiram na činjenici da nedostaje ambicije po pitanju e, klimatskih promjena. Stručnjaci između vladinog panela nam kažu da će vjerojatno sljedeća godina bude najtoplija od početka industrijskog razdoblja Pierre Utoru nam je pokazao e, kolike su sada temperature u e, artičkom krugu u Sibiru. E, ne možemo sada se praviti kao da činimo od nule, ali nismo s, moramo paziti što radimo. Parlament se već odlučio za 30% za klimu i 10% za biološku raznolikost. Nedopustivo je da nemamo jasne odgovore u proračunu za 2021. godinu gdje ćemo naći tih 30% za klimu i 10% za biološku raznolikost. Možemo se postaviti pitanje o metodologiji s kojima se izračunavaju ti postoci koji su dakle transparentni i jasni. I za početka, za kraj htio bih završiti s nečim što je zaista bitno za Europsku uniju, a to je pitanje zajedničke poljoprivredne politike. Ne možemo reći da ćemo napraviti veliki zeleni plan i ekološku tranziciju i smanjiti proračun zajedničke poljoprivredne politike. Naši poljoprivrednici i poljoprivrednice e, umiru kako figurativno, tako i doslovno. Europska unija mora imati vrlo ambicioznu politiku kako bi se imali kvalitetnu zajedničku poljoprivrednu politiku. A e, prema e, ovome što smo vidjeli, proračun za ZPP se smanjuje. Trebali bismo dakle imati precizan proračun koji će nam omogućiti da budemo na razini ovog očekivanja. Gospodine povjereniče. Da, da. To je, to je kvadratura kruga, jasno, to je svaki dan iznova jedan izazov. mi smo uveli uveli smo dodatnu fleksibilnost između ta dva stupa. Osnažili smo drugi stup po želji poljoprivrednika smo sad i produljili prilazno razdoblje, znači da, bi, da će ta mjera tek stupiti na snagu 2022. ali Mislim da ima dovoljno financijske podrške. A što se tiče metode izračuna, pa e, tu možemo, to možemo razmotriti detaljnije e, kako izgleda u pojedinim sektorima. No što se tiče politika za suzbijanje klimatskih promjena, e, pa tu je izbor vlastitih sredstava važan kako bismo mogli postići naše klimatske ciljeve ili ne. Jer vlastitim sredstvima e, nastojimo ne samo prikupiti novac, nego također utjecati na ponašanje potrošača, industrije, pa čak i, drugih e, čimbenika, vanjskih čimbenika, e, razni mehanizmi za kompenzaciju i, tako dalje. Znači, moramo se taj prijedlog u cijelosti. Ja vjerujem da je prijedlog vrlo ambiciozan i, i bit će to odgovornost svih nas da mi osiguramo da se e, provede ono što je predloženo. Ali jasno je da će e, provedba predstavljati izazov. Hvala vam. E, sad je gospodine Vresler na vezi, izvolite. Thank you for that information. Aha, hvala vam na tim informacijama. To have, but was already somewhat clear. Digitalization is a... Uh, I'm quite sure that Mr. Joncha is here. Je siguran sam da je gospodin Đenče ovdje, jer tu sjedi ispred mene. Izvolite. Hvala vam, e, gospodine povjereniče, e, gospodine izvjestitelju to što ste vi rekli zvuči jako ohrabrujuće i obećavajuće i to je dobro, jer je važno da su prijedlozi realistični. E, Na jučer sam u odboru Tran čuo da 30% zagađenja u zraku potječe od e, prometa, od transporta. To je važna e, industrijska grana u našem gospodarstvu i rečeno je također da bismo trebali izdvojiti mnogo novca za suzbijanje toga. U ovoj fazi rada na proračunu vjerujete li vi da ćete biti posebnih sredstava za promet? E, I čuo sam da će iduća godina biti e, iduća, da će biti godina željeznica. Hoće li se izdvojiti e, sredstva za željeznica, posebna sredstva. I kad ćemo dobiti najnoviju verziju nacrta proračuna za iduću godinu? E, hvala, gospodine povjereniče, izvolite. Pa, e, izgradnja e, željezničke mreže već duže vremena nešto što mi prioritiramo i i sigurno ćemo još više prioritirati. Također smo se dogovorili da ćemo proširiti e, osnovnu e, prometnu mrežu na istok i to se pogotovo odnosi na željeznice. I rekli smo da ćemo osnažiti e, instrument za povezivanje Europe, kako bismo financirali e, željeznice u Baltiku i tu je i mehanizam e, za pravednu tranziciju, Just Transition Mechanism, mm, pa još ćemo razgovarati o tome, ali mi se želimo usredotočiti sada na nedostatke u određenim regijama ali jasno je da možemo i pogledati na probleme ili nedostatke u određenim sektorima. Znam da u nekim zemljama ima veliki vozni park kamiona je što se tiče ekoloških standarda zastario. Znači da možemo iskoristiti tu mogućnost i, i pomoć dotičnim sektorima da nakon e, ove korona krize e, investiraju u modernije kamione. No, moramo se usredotočiti na željeznice. Što se tiče vremenskog rasporeda, pa nadam se da ćemo u desetom mjesecu moći predstaviti ažurirani prijedlog i dotad onda uzeti u obzir stajalište vijeća i parlamenta. Mi ćemo samo iznijeti novi prijedlog ako dođe do dogovora između parlamenta i vijeća. E, nije dovoljna samo jedna institucija. Hvala vam. E, gospodin Papadimulis e, nije na vezi, pa nastavljamo s e, izvjestiteljima u sjeni. Prvo ćemo dati riječ gospođi Vinci iz Europske pučke stranke. Izvolite. Gospođa Vinzih, molim vas da pritisnete dugme Speak. don't we keep... Pa dobro, neka gospođa Vincik možda malo pričeka, pa nastavljamo s gospodinom Usokovsom koji je ovdje. Evo izvolite gospodine Usokov, hvala vam pa izgleda je bolje biti prisutan ovdje. Razgovaramo o krizi, o, o, o na krizu i, kako da je odgovorimo na nju. Ja sam bio gradonačelnik prije i znam kako je. No, jasno je, razgovaramo o procjenama za iduću godinu i Vjerujete li vi da bismo trebali sniziti ambicije, razinu ambicija za iduću godinu? Koje u tom slučaju i zašto? Mislim na planove Europske unije i institucija za iduću godinu. E, imali neki procjena gdje ne bismo možda mi trebali biti tako ambiciozni. Gospodine povjereniče, izvolite. Pa, e, Predstavili smo proračun koji se temelji na našem prijedlogu o višegodišnjem financijskom okviru i on je u mnogo čemu ambiciozan i ne znam, jeste li vi mene pitali e, gdje možemo uštediti novac? Pa sad se ne radi o tome. Mi e, želimo da se ovaj proračun ostvari. E, nismo ga tek tako sastavili. E, pažljivo smo e, pogledali kako izgledaju potrebe, e, radi se i o tome da moramo odgovoriti na krizu, ali tu su i politički prioriteti i zato smo iznijeli vrlo konkretan prijedlog i sad je sad je na vijeću i na parlamentu da razmotre prijedlog i da pronažu konačno rješenje, ja se nadam. Hvala vam. Jel gospođa Vincih, e, jel nas čuje gospođa Vincih? Ne. Onda nastavljamo s gospođom Laport. Ide, izvolite. A nema je. Bila je, bila je tu, ali sad je možda nema. Yeah, but we first gonna Madame not mm, Gospođa Laporte e, Niste tu? Ne. ne. Mm, nastavljamo s gospodinom Buselagerom. E, mislim da je na vezi. Yes. Yes. Uh, thank you, Chair. Evo ga. The floor is yours. Um, Izvolite. Thank you very much. I mean, uh, the Commission proposes to mobilize uh, 211... Komisija predlaže 130 uh, uh, milijardi zajmova što je 44% već preuzetih obveza za 2021. godinu. To je veliki proračun ako se uzme proračun i bespovratna sredstva, to je 280 milijardi, to je 2,6% e, domaćeg nacionalnog proizvoda 27 zemalja članica. Dosta bespovratnih sredstava će ići preko prihoda. Hoćete nam dati više informacija o proračunu ili ćete dati detaljnije informacije o tim prihodima. Trenutačno je jasno što se tiče uvjetovanja i upravljanja da ne uključujemo dovoljno parlament što se tiče uvjetovanja. Tu bi bolja riječ bila prioriteti. Čini se da je to vrlo široka stavka za dosta ulaganja i reformi koje treba financirati. A što se tiče upravljanja, da čini se da parlament nije uključen. Dakle, Čini se da je to velika količina novca koju bi trebao politički provjeravati parlament. Vidite li neke načine da se ispravi taj eh, debalans, ta neravnoteža? Hvala. Gospođa Vinzih ili gospođa Laport, gospodin Ronča za druge dijelove.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 Da, tu je, izvolite. Hvala. U sred sam finskog arhipelaga i sustav ne funkcionira uvijek kao u sred velikog grada. Vratio bih se na pitanje s kojim ćemo se boriti u budućnosti Kada pokušava pomoći različitim tvrtkama novcem iz proračuna EU-a, vjerojatno ćemo se naći u situaciji koju smo imali sa jednom e, firmom u Finskoj. Imate firmu sa dosta podugovarača i podugovarača, podugovarača koji nisu pod kontrolom jer e, to je struktura koju smo uspostavili u proteklih nekoliko desetljeća. E, naravno, trebali bismo pomoći dobrim podugovaračama, a ne onima koji su loši. A podugovarači su obično najslabija karika u lancu. Dakle, kako ćemo napraviti tu razliku? u vrednostnom lancu tih podugovorača i kako ćemo vidjeti što je potrebno učiniti, a što nije potrebno učiniti. E, e, možda vi imate neki dobar savjet u tom smislu, bili bismo zahvalni na tome, jer ćemo se boriti s tim pitanjem u narednih nekoliko mjeseci. Hvala, povjereniče. Možda prvo gospodin Buzilage. Ne radi se samo o jednom programu oporavka i otpornosti. Tu postoji nekoliko programa i to sam spominjao u uvodu. Sljedeća generacija EU tu se novac treba koristiti i kanalisati. To pokriva obzor, investiju, reakciju, za brzu reakciju, ali naravno i oporavak i otpornost, taj instrument čiji je cilj da se pomogne zemljama ne samo da se oporave, nego da postanu otpornije i spremnije za buduće krize. Pojačanje fonda za pravednu tranziciju, ruralni razvoj budućnosti, rescue, zdravstveni program i na kraju program za vanjsku politiku, to jest e, razvojni program. Sve to e, bi trebalo dodatno poduprijeti ovim programom Next Generation EU. I naravno tu je veliki učinak i veliki utjecaj parlamenta, jer se radi o sektorskim programima. vi pregovarate o tim sektorskim programima vi pregovarate o pravilima za sektorske programe i uvjetima za te programe. Mi možemo samo obećati da ćemo biti potpuno transparentni po pitanju toga kako se novac iz programa Next Generation EU koristi i ako mogu reći, mislim da kao što je uvijek bio slučaj, bit će slučaj u budućnosti, da ćemo imati međuinstitucionalni sporazum gdje ćemo definirati ulogu parlamenta kao kontrolora za ovaj dio proračuna. Što se tiče onoga što je rekao gospodin Torvalds, mislim da svaka država članica, a koliko je meni poznato zaista svaka, od njih je ponudila određenu pomoć tvrtkama. I svaka administracija u svakoj državi članici će naići na neke izazove, na neke potencijalne zlouporabe, ali to ne bi trebalo značiti da mi ne bismo trebali pomoći. Ono što ste vi spomenuli, ako ne grešim, dakle to je ideja pomoći za solventnost i tog instrumenta gdje ćemo pokušati pomoći onim zemljama koje u načelu imaju zdravu ekonomiju, ali zbog krize zbog manjaka u likvidnosti sada nailaze na probleme sa kapitalom. I to je zamišljeno tako da se pruža jamstva grupa EB i nacionalne promičbene banke Dakle, pružit će jamstva za one privatne ulagače koji su spremni uložiti u uspješne i zdrave kompanije Dakle, pružit će se ta neophodna jamstva da bi se ubrzao taj proces. I tu bismo trebali imati jasan interes. Interes je da se to uradi brzo. Naravno, razumijem vašu zabrinutost, ali to podliježe detaljnim smjernicama i na nacionalnoj razini koje se temelje na smjernicama za europsku razinu. Još nešto sam htio spomenuti. A postoje još neke mogućnosti. E, u ovaj tjedan i pol imat ćemo diskusije o tome i u drugim odborima. To je pitanje interoperabilnosti. Kad bismo imali mogućnost da imamo interakciju elektroničku između nas i nacionalnih javnih uprava, recimo e, registara kompanija, a već imamo programe za to da u ranoj fazi utvrdimo je li kompanija de jure kompanija čerka neke veće kompanije, onda bismo izbjegli dosta problema u budućnosti. Razumijem i zahvalna sam na tome što je dio radnog plana njemačkog predsjedništva upravo to pitanje interoperabilnosti i trebamo učiniti sve da to promičemo i da u tom smislu pridonesemo većoj transparentnosti u našem djelovanju između država članica i nas, a isto tako na razini samih država članica i krajnjih korisnika. Hvala. Da li bi drugi zastupnici htjeli govoriti ili postaviti pitanje? Gospodin Kolakušić. Poštovani povjereniče, poštovani predsjedniče odbora, poštovani kolege. Mi se ovdje nalazimo pred najvećim izazovom europske povijesti. Proračun sljedeće generacije od 750 milijardi do 2027. u iznosu od 1850 milijardi. Zadužit ćemo se na slobodnom tržištu kapitala. To znači da ćemo se mi kao EU, Europska komisija, građani EU zadužiti kod privatnih osoba za nezamisliv iznos. Desetine generacija možda će vraćati taj dug. Mislim ako zadužujemo se za takav novac onda taj novac mora biti razvojni novac. Mi ovdje govorimo o potrošnji za naknadu štete, za socijalne programe. Taj novac teško da će moći proizvesti novi novac, a građani će morat plaćat više jer nećemo moći ostati na 1% doprinosa od BDP-a nego ćemo morat povećat na 2%. Znači da će građani u različitim državama morati pridonositi više. Porezni obveznici će platiti više. Naravno da je situacija onako kako nismo očekivali, nismo mogli biti pripremljeni. Međutim, da li postoji ikakva alternativa tom ogromnom zaduživanju jer kad se radi o ogromnom zaduživanju vi gubite dio svoje slobode i donošenja odluka. Mi ćemo tad morati polagati račune za budućim proračunima kako ćemo mi taj novac trošiti, a da bismo bili u mogućnosti vraćati financijskim institucijama odnosno privatnim osobama ono što su nam oni posudili. Hvala. Commissioner povjereniče. Mislim da sam već e, u nekoliko prilika objasnio kako namjeravamo otplatiti taj dug. E, to se ne treba vidjeti kao pojedinačno opterećenje za porezke obveznike građane EU, ali ovdje smo zaista u jednoj izvanrednoj situaciji i odgovor mora biti izvanredan. I ono što predlažemo za program Next Generation EU je e, financijski obim koji se treba vidjeti kao neka vatrena moć u slučaju da nam to treba. Možda nam neće sve to trebati. Prvo, 250 e, za koje se predlaže da budu zajmovi, oni će se pružiti samo ako bude postojala potražnja ili zahtjevi za zajmovima. zatim ostali zajmovi i to se temelji na potrebama, na reformama, na idejama za reforme, na odobrenju planova za reforme. Da, mi posuđujemo novac da bismo odgovorili na ovu vrlo zahtjevnu situaciju, ali ne samo da pružimo kvazi proračunsku potporu, nego molim vas da to vidite kao još jednu vrstu ulaganja u budućnost, u kao pomaganje budućim generacijama da budu spremnije za globalno tržišno natjecanje, da budu bolje, odnosno da budu spremnije u slučaju nove krize. Dakle, mislim da se treba vidjeti kao ulaganje i kod ulaganja očekujete a Povrat bi bio da Europa bude konkurentnija, ali i da imamo veću konvergenciju kako bismo prevazišli još uvijek postojeće socijalne razlike između nas, između regija, između država članica i da bismo bili spremni, recimo jedan dio ulaganja je posvećen strateškoj autonomiji Europe. To je jasno rezultat iskustva koje smo stekli tijekom ove krize, a to je da nam trebaju određene industrije, određeni proizvodni lanci, e, određene istraživačke aktivnosti koje će biti u Europi kako bismo manje ovisili o drugima i mogli se osloniti sami na sebe. Hvala, gospođa Holmeier. Hvala lijepa, predsjedavajući. Ehm, mogu li komentirati e, nacrt izmjene proračuna? Dobro, kasnije, ok. Znači nešto o točki 20 i 21, a, e, o, proračunu za iduću godinu. Da, dobro, no višegodišnji financijski okvir, ovaj proračun za iduću godinu bi bio manji nego od ovoga, za ovu godinu. Koliko ja vidim. I razumijem, dobro, jasno mi je, ali možete li reći nešto o tome kako su zemlje članice reagirale na ovo i kako su reagirale na to da da osnovica za izračune za bespovratna sredstva. Da, to, to, metoda je vrlo komplicirana, koja se odnosi na razdoblje 2015. do 2019. koja u biti nema veze sa koronom. Znači, to mi je vrlo zanimljivo. To, to je razdoblje kad nije uopće bilo korone. I, e, vjerujem da bi to mogao biti veliki kamen spoticanja. E, nadalje, Eurojust, Europol, dobro, oni su dobili nešto više novca, no nisu dobili novih e, nova mjesta, no, no Creative Europe, e, dobro, drago mi je što ste izdvojili više novca za taj sektor, e, no nešto što smeta parlament i svakako Europsku pučku stranku je, je Erasmus, to je pa to je gotovo provokativno, pa blago rečeno. Pa ne može se, ne može se sad e, pozivati se na koronu i samo rezove provoditi, mislim, što se tiče Erasmusa, tu, tu nismo baš zadovoljni, pa možete li nešto reći o tome? Mišna? Gospodine povjereniče. Pa evo, želili smo ostaviti parlamentu nešto za, za pregovore, a Erasmus je eto e, možda prikladan za to. E, kako da kažem, pa ja bi više sredstava izdvojio za neka područja, mislim na Erasmus na primjer, vjerojatno vjerojatno ne možemo izdvojiti dovoljno sredstva za to i, i, i ne bi bilo ih problema iskoristiti za razliku od mnogo drugih programa. Neki programi nisu iskoristila i tekuća sredstva sad e, želimo odaslat pravi signal, ali je važno također da se mogu iskoristiti sva sredstva. Što se tiče metode izračuna, pa može se i ovako reći e, problemi proteklih godina e, su sad vrlo jasno došli do izražaja ove godine zbog krize. Eto. I, i zato to moramo sad uzeti u obzir. Može se na to gledati na različite načine, ali da, svi su se jako uznemirali zbog ovog ključa, da uzburkali su se duhovi, ali čini mi se da je to možda i pozitivan znak na neki način, jer niko drugi nije iznio neki prijedlog e, koji, koji bi imao bilo kakvih izgleda da prođe. I ja vam mogu odmah reći, iz koje zemlje članice dolazi koji prijedlog. O, to je odmah prepoznatljivo. Znači, mislim da, da smo pronašli dobru polaznu točku i sve u svemu, to sigurno znate, i, da je reakcija iz zemalja članica bila, pa dobro, neutralno pozitivna. nisu glatko to odbili, nego su rekli dobro, da, ovo je polazna točka. Ali ako, se, ako pratimo raspravu u medijima, čini se da idemo jedni drugima u susret i vidit ćemo, čini mi se, vidit ćemo o kojim ćemo se iznosima dogovoriti, ali čini mi se da se struktura, e, da je struktura proračuna prihvaćena. Fernandez. Hvala gospodin Fernandez. Euh, je vais parler en, français. Govorit ću francuski. Zahvaljujem povjereniku na e, izlaganju. Imam dva vrlo konkretna pitanja. Prvo, kako komisija namjerava istinski uključiti parlament e, u e, fond za oporavak i praćenje tog fonda za oporavak. A drugo pitanje, s obzirom na rezultate dogovora o višegodišnjem financijskom okviru, hoćete li vi e, uložiti E, pismo izmjene proračuna kako bi ona ušla u taj sporazum jer je 2021. godina istovremeno prva godina novog višegodišnjeg financijskog okvira koji ide od 21. do 27. I drugo, da li mislite da je, su sredstva za oporavak na raspolaganju? Za 2021. ima 221 milijarda Evropi, eh, eura u vidu subvencija, što predstavlja gotovo polovinu od 500 milijardi eura što znači da će doći do anticipacije, što je upravo ono što mi tražimo. A kada će taj novac zaista biti na raspolaganju i isto tako za slučaj da novac ne bude na raspolaganju, imate li alternativu? Drugo pitanje, 2021. godine doći će do partnerskih sporazuma koji su u fazi izvršenja i velika svote novca za e, će se trebati iskoristiti. Višegodišnji financijski okvir, fond za obnovu gospodarstva je također tu. Da li mislite da je, su sredstva za plaćanje dovoljna? Čekam s obzirom e, na plan financiranja od 100% da više neće doći do izvršenja. Mislim da bi bilo logičnije da 2021. godine sredstva za plaćanje budu tu u dovoljnom iznosu. Imao sam oče da vi mislite da imate dovoljno sredstava za plaćanje, ali htio bih se zaista u to u potpunosti uvjeriti. Već sam komentirao ovo u nekoliko prigoda. Ovaj e, parlament je uključen putem procesa godišnjih razrišnice. Promatraće kako se koristi novac, implementaciju, dodjelu sredstava. To je uređeno međuinstitucionalnim sporazumom. Dakle, sve institucije trebaju razmotriti što bi trebalo biti sadržaj tog sporazuma. To ne ovisi samo o komisiji. Što se tiče korištenja sredstava, 211 milijardi, to su preuzete obveze, ova spomenuta suma. U velikoj mjeri oni predstavlja dio instrumenta za oporavak i otpornost i u velikoj mjeri su tu povezane sa reformama koje su preporučene u europskom semestru. U prvoj godini vrlo je vjerojatno da ćemo, nadamo se, brzo ići sa prijedlozima koje e, budemo zaprimili za koje onda možemo dobiti sredstva. Ukoliko provedba bude išla brže, onda nego što trenutno procjenjujemo, onda sam siguran da ćemo imati mogućnost da prikupimo dodatna sredstva na tržištu kapitala. Naša trenutačna očekivanja bi bila što se tiče instrumenta za oporavak i otpornost, da ćemo se u početku u većoj mjeri fokusirati na preuzete obveze, a onda preći na plaćanje. Ako pogledate ovu godinu i to kako smo ublažili uvjete i zahtjeve za korištenje strukturnih fondova, tu očekujemo značajna plaćanja početkom iduće godine. Vidjeli ste vjerojatno u našem predlogu da smo izmijenili strukturu. Očekujemo gotovo jednak broj plaćanja koliko imamo preuzetih obveza. Dakle, predložili smo skoro jednako odobreni sredstava za plaćanje kao i sredstava za preuzete obveze, što pokazuje da iduće godine očekujemo značajna plaćanja. Ključno je da vidimo što predlažu države članice. Vidjet ćemo hoćemo li doći do dogovora na jesen Bit će zemalja gdje je potrebna ratifikacija u parlamentu. To će se sve temeljiti na članku 311. Ratifikacija bi bila potrebna u nacionalnim parlamentima u nekim državama članicama. Taj je proces se treba odvijati što je brže moguće. Mi možemo posuđivati novac tek onda kad dobijemo zeleno svjetlo od svih 27 država članica. To vam dakle daje predstavu o hitnosti ovog pitanja. Važno je da radimo brzo, da radimo na programima kako bi sredstva bila na raspolaganju, ali istodobno moramo osigurati da na političkoj razini se brzo donose odluke kako bi one mogle biti provedene. Dvije minute, gospodin Merci, monsieur le commissaire. Hvala lijepa, hvala povjereniče što ste došli danas na ovaj prvi dijalog. Ubrzo ću si dopustiti da vam postavim pitanja zajedno sa e, izvjestiteljima u sjeni i nam se da ćete im kasnije na tome odgovoriti. Monehi ste sa smješkom odgovorili da je možda dobar znak da su gotovo sve zemlje ljutite. Nisam baš siguran. Prošlog tjedna je značajni evropski dnevnik Lesuar, koji je proevropski orijentiran, e, rekla E, da će e, se e, skupiti 12 milijardi. Kad se to pročitalo, dakle, ljudi su rekli, ali treba novac, trebamo platiti mirovine i tako dalje. Dakle, treba shvatiti da parlament želi da se deblokiraju sredstva. Ako se ne govori o vlastitim sredstvima, evo, Belgijanci će već koji su proeuropski orijentirani i se postavljati pitanja, a da ne kažu što će o tome misliti recimo Austrijanci. Naša pregovaračka ekipa zaista je bila razočarana pregovorima jer je smo tu se uspostavila samo digitalni porez, ali on predstavlja svega 5 milijardi. Ako se usmjerimo samo na ovih 5% digitalnog poreza, nećemo uspjeti. Sjećam se da je davno gospodin Barozo rekao da treba neke stvari uspostaviti, ali e, e, moram reći da iako gospodarstvo ima problema, ali financijske transakcije i financijska tržišta i tekako e, dobro posluju i ako bismo tu stavili porez, onda bismo dobili odmah 11 puta više novaca od digitalnog poreza. Dakle, hvala vam da se pozabavite e, vlastitim, e, pitanjem vlastitih resursa. A moramo reći da će i ratifikacija biti puno lakša. Ne zaboravim, e, u Belgiji je potrebno da sedam parlamenta potvrdi e, i ratificira. Hvala lijepa. Sada prelazimo na drugu temu e, drugu temu našeg sastanka, a to je E, izmijenjeni proračun e, i to dijelovi 5 i 6. Izvolite ponovno gospodine Han. Hvala lijepa i hvala vam također na spremnosti da brzo reagirate na ove prijedloge. Tako nam to omogućuje da brzo djelujemo. E, izmijenjen nacrt proračuna broj 5 je prijedlog za humanitarnu potporu za izbjeglice u Libanonu, Jordanu i Turskoj. Ima dva sastojka, najprije 100 milijuna eura za potporu izbjeglicama u Jordanu i u Libanonu. Ako nema mogućnosti sigurnog povratka, onda ono što mogu samo reći iz prethodnog eh, mandata koji sam obnašao, mislim da su Jordan i Libanon dvije zemlje koje se bave eh, ogromnim eh, brojem izbjeglica koje zbrinjavaju u Libanonu. Osim toga postoje i unutarne politički problemi, ali uz sve to ono što je također vezano za to je da gotovo 50% stanovništva su izbjeglice. Zamislite što bi to značilo za svake od naših država članica kada bi 50% stanovnika bili, e, bile izbjeglice. Prema tome moramo im pomoći iz e, različitih razloga, ali i iz našeg interesa. To bi sve trebao biti dio šireg paketa za potporu sirijskim izbjeglicama za 2021. godinu. Ako se e, proračunska tijela e, za to e, odluče, onda i to potvrde više od 500 milijuna bi bio izdvojeno u tom paketu. To je bilo na četvrtoj briselskoj konferenciji o budućnosti te regije e, koje e, gdje će se preostala sredstva staviti u redovne omotnice za vanjske programe. Druga komponenta prijedloga 285 milijuna eura o obvezama za e, preuzetim obvezama i obvezama plaćanja E, koje će se davati dakle, humanitarna potpora za izbjeglice u Turskoj. Sve ukupno financiranje e, prema instrumentu za izbjeglice u Turskoj se u potpunosti e, zadržao, tako da će do kraja 2020. i 2021. godine većina humanitarnih organizacija ostati bez sredstava. A problem je, ima naravno 1,7 milijuna izbjeglica, a 600 tisuća djece, ako do toga dođe, neće imati pristupa obrazovanju. I zato mi je jako drago da se ovaj e, odbor bavi e, našim prijedlogom hitno. Što se tiče e, i izmjene nacrta, pro, izmjenjenog proračuna za VFO za 2020. godinu. Cilj je određenog kontinuiteta u odhodu na prethodnu situaciju, tako da se pojača oporavak i da se premosti VFO i proračun, proračunom 2021. godine, a izmjena proračun bi imao 11,5 milijardi eura u obvezama i 6,5 milijardi u plaćanjima kako bi se e, podržao prijelaz na VFO. Tih 11,5 milijardi treba koristiti za e, instrument za potporu suverenosti, to prva tranša od pet milijuna i e, zatim e, Europski jamstveni fond za razvoj, to je potpora državama Zapadnog Balkana. Zatim je EU inicijativa gdje bi se unaprijed platilo ponovno 5 e, milijardi, a isto tako je Europski instrument za ulaganja E, kako bi se sa 1,5 milijardi e, došlo e, do solventnost i to bi nam pomoglo naročito da premestimo posljedice koronavirusa. I drago mi je da vam mogu sada predstaviti te aspekte ovog novog izmjenog proračuna i e, ti će mi drago čuti vaša pitanja. Hvala najprije gospođa Holmar koja je izvijesti za opći proračun. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Prvo nacrt izmjene proračuna 5. E, da. Pogotovo glede inicijative za škole. To je jako važno i ne želimo popustiti ucjenama s jedne strane, s druge strane prije rujna e, moramo e, moći dati zeleno svjetlo dotičnim tijelima, UNICEF, Crveni križ, znači moraju na vrijeme znati hoće li se moći financirati ta školska godina i kako ne bi nastali problemi. Kasnije je odbor za proračun e, e, odlučio primijeniti hitni postupak, e, jer ovaj hitni postupak, ne znam, puno smo ga koristili, i, i, ali ovaj put je zaista nužno i e, svakako želimo procijeniti u kojoj mjeri su potrebna sredstva. Koristimo ovdje e, plan za mm, instrument za nepredviđene situacije. Nije nam više puno ostalo u, u toj priču za nepredviđene situacije. E, ali e, zaista želim da se taj novac utroši za djecu, za zdravlje, e, da, da taj novac zaista bude dopre do izbjeglica, do djece, kako bi se moglo školovati. I što se tiče izmjene broj šest, tu ima mnogo pitanja kako bi izgledao takav instrument za solventnost, ko će ga, provoditi, što misle zemlje članice o tome, kako će React EU, kako će se to uspostaviti konkretno. Morat ćemo porazgovarati s kolegama iz drugih odbora, morat ćemo porazgovarati o programima, o takozvanom front loadingu, na e, odboru za proračun bi bilo jako drago kad bismo mogli dobiti pretizne informacije o programima, ali se ipak radi o 1,5 milijardi eura. E, I da, iskreno govoreći, e, samo imamo pitanja, pitanja, jer ove, ove četiri male stranice, pa na, na, na temelju njih ne mogu baš, ne vidim baš kako će se koristiti ovih 11,5 milijardi eura. Kako će se to konkretno provoditi? Kako će se raspodijeliti novac? Kako će izgledati suradnja sa zemljama članicama? E, kolega Laruturu je spomenuo Belgiju kao primjer. Znači, evo, imamo u vezi toga samo pitanja. Thank you. Uh, now a few, um, how should I say, uh, Hvala lijepa. Sada nekoliko administrativnih obavijesti. S obzirom na ovaj postupak, zaista je potrebno da najavim e, rezultate glasanja od ponedeljka i e, onda da najavim e, glasanje u 8.45 to je zaista bitno. A od sada nadalje više nemamo prijevoda. Još imamo nekoliko minuta, ali ostatak će biti na engleskom jeziku i više nećemo imati prijevod. I zato bih htio pitati, želi li netko od izvjestitelja u smjeni htio intervenirati vezano za izmijenjeni nacrt proračuna dijelovim 5 i 6? Ako ne, onda možemo smatrati da je ovaj dio sastanka završen. Zahvaljujem povjereniku Hanu i sada možemo preći e, na e, završetak, dakle, e, davanje rezultata glasanja i otvoriti glasanje. Hvala povjereniče. Dakle, rezultate glasanja C3 usvojeno. E, usmijenjeni e, proračun 2020. usvaja se. Izmijenjeni proračun kroz 1 se usvaja. V e, kroz AO2 se usvaja. AOBC se usvaja. V kroz se usvaja zatim izmjenje usvojenog plana se usvajaju i za 2021. godinu se usvaja program e, izgradnje u Bazošu u Francuskoj se usvaja, a ona je također o e, uredskim zgradama se također usvaja i nakon toga fond e, ispravne tranzicije T2 se usvaja, T3 se usvaja, T4 se usvaja. Amandman 180 i 155 se usvaja, odbija se. 155 se odbija, C6 se usvaja, amandman 166 se odbija, 167 se odbija, A10 se usvaja i amandman 217 se odbija 11 se usvaja, 11 odbija. glasenje glasanje u blotu A se usvaja, B tako usvaja, C se usvaja, a 18 se usvaja, amandman 48 se odbija, a 22 se odbija, i amandman 92. se usvaja. To su dakle rezultati e, glasanja u ponedeljak. A sada ćemo preći na glasanje od večeras. please those uh, on remote uh, give the signal so that we can do the proper count we're not yet there molim da one koji su tu uključeni na daljinu da daju ispravni signal a nismo još došli na to i ovime prestaje prijevod still missing Are we 11?